slučaj Svazija i slučaj boraca za ljudska prava Tulanija Maseka i Bekija Makuboa. Riječ imaju uh, izvjestitelji. Prvi je Mark Demesmeker. Imate minutu i pol. Hvala vam. Uvaženi predsjedavajući, kolege. Od kraja Ustava i ukidanja političkih stranaka 1973. apsolutna monarhija u Svaziju, protnost onoga što se događa u Mozambiku i ostalim zemljama Južne Afrike. Kralj Musvati III. ima apsolutnu vlast nad izvršnom vlašću, nad parlamentom, nad sudstvom. I ne planira nikakvo dijeljenje vlasti. To je zemlja koja ima jednu od najviših stopa AIDS-a, SIDE u svijetu. Sada u ovom slučaju vidimo nezakonito, nezakoniti pritvor Tulanija Maseka i Bekea Maktuba. To Ovo je slučaj e, ukidanja slobode izražavanja, e, ukidanje sindikata i ukidanje slobode drugim sindikatima, e, aktivistima. Svazi e, je potpisnik sporazuma iz Kotonua i to znači da moraju poštovati vladavinu prava e, i ljudska prava. Povjereniče, politika prema Svaziju se ne može koncentrirati samo na oslobađanje zatvorenika, već moramo učiniti sve što možemo. Vi morate učiniti sve što možete kako bismo potakli uvođenje demokracije u tu apsolutnu kraljevinu. Hvala vam, a sada zastupnik Korao. Hvala vam. Kao što je rekao kolega Masmaker, Tulani Masenko i Beki Makubu su uhićeni i zatvoreni samo zbog toga što su kritizirali sudstvo u Svaziju. Jedan od njih je odvjetnik u kongresu sindikata, a drugi je glavni urednik časopisa The Nation. To je najvažniji časopis u državi. Svazi je država koja otkako je dobila, otkako je stekla neovisnost od 1968. Od, od uvijek je zapravo u nekakvom izvanrednom stanju. na vlasti je apsolutni vladar, ali to je i država koja e, sudjeluje u GSP sustavu Europske unije. I komisija bi trebala revidirati taj sustav i provjeriti da se poštuju preduvjeti za opći sustav povlastica. I to je ono što mi tražimo ovom rezolucijom. Zatim jasno je da ne možemo misliti da ćemo imati odnose sa zemljama e, koje sustavno krše ljudska prava. I ja se nadam da ćemo ovom rezolucijom poslati jasnu poruku e, Svaziju i njihovoj e, vlasti. Hvala. Sada riječ ima Marija Hojbuš. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Tulanima, Seko Bekima, Kubu, htjeli su upozoriti na situaciju što se tiče poštivanja ljudskih prava i pravosuđa u svojoj zemlji osude koje su im izrečene su mnogo e, oštrije nego u sličnim slučajevima. Dakle, to oni, njihovi slučajevi trebaju služiti za zastrašivanje. E, naša je zadaća da podsjetimo vlasti u Svaziju na njihovu vlastitu, njihov vlastiti ustav. Oni moraju poštivati svoj ustav gdje u e, članku 24 stoji da postoji sloboda e, govora i sloboda medija e, u oni su također i potpisnici sporazuma iz Kotenua e, i ratificirali su taj sporazum. Mi moramo zahtijevati da se e, ova dva e, čovjeka bez odlaganja puste iz zatvora, ali ne samo oni, nego i svi drugi zatvorenici koji su iz sličnih razloga u zatvorima u Svaziju. Ova dva čovjeka sjede u samicama i to je doista praktički mučenje i mi kao Europski parlament moramo poslati jasnu poruku u vezi s tim. Hvala lijepa. A sada riječ ima zastupnik Javier Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Već smo naviknuti na brojne osude koje su nažalost samo retoričke. Njima ispiramo našu savjest. No ja smatram da je mnogo bitnije prijeći na praksu. Imamo članak 2 sporazuma o prodruživanju, to je članak o demokratskim odredbama koji se zapravo nikada ne provodi iako se krše sve što se može krstiti. Zatim imamo članak, 2, članak 9.2 sporazuma iz Kotonua te e, sporazum o partnerstvu sa zemljama e, Južne Afrike, između ostalog i sa Svazijom, u kojem tražimo demokratsko postupanje. Tražimo to onda, inzistiramo, ja ne želim više čuti niti jednu osudu i poruka mora biti jasna, da neće biti nikakvih sporazuma ni dogovora, niti sustava povlastica, ako se ne budu poštovale naše demokratske e, od, odredbe iz, koje su već sadržane u sporazumima koji su na snazi. Hvala vam. A sada riječ ima Lidija Senra Rodriguez. Izvolite. Svazi. Ovdje govorimo o jasnom slučaju kršenja ljudskih prava, slobode izražavanja, slobode okupljanja slobode udruživanja, sindikalnog udruživanja radnika. I to je nešto što koristi međunarodnim kompanijama, ali to su sve vrijednosti koje su sadržane u, u povelji o ljudskim pravima. Stoga u parlamentu moramo biti vrlo e, oštri i iskoristiti sve mehanizme koje imamo na raspolaganju kako bismo natjerali vladu Svanzija da poštuje prava radnika i stranih radnika. Osim toga moramo inzistirati na poštivanju slobode izražavanja, demokracije i pluralizma. Pozivamo i vladu da pusti uhićene e, osobe. Još bih vam skrenula pažnju na prirodu demokracije u nekim zemljama članicama Europske unije. Na primjer u e, Španjolskoj radimo na reformi kaznenog zakona. E, brutalnost policije, mučenje, e, centri za zadržavanje, za pritvor su predstavljaju brojne bojazni. I nedavno je Povjerenstvo za protiv mučenja un također izrazilo svoju zabrinutost bojim se da ćemo i mi izgubiti vjerodostojnost ako ne riješimo probleme koje imamo kod kuće. Hvala, a sada zastupnik e, Kelam, izvolite. Hvala vam. Gospodine povjereniče, dame i gospodo. Kršenje ljudskih prava u Svanziju je problem koji već dugo traje, da blago rečeno. No, vladavina prava je se u posljednje vrijeme još dodatno pogoršala. Danas govorimo o odvjetniku Tulaniju Masekovu on je branio interese e, lokalnog saveza sindikata i slučaj novinara Bekija Makubo. On je e, glavni urednik posljednjeg neovisnog časopisa, to je novina u zemlji. I jedan i drugi su osuđeni zbog e, smiješnih optužbi za sramoćenje suda. Stoga bi naša poruka trebala biti neovisnost sudstva se mora poštovati u potpunosti, u svim okolnostima. I pozivamo vlasti u Svaziju da odmah puste ova dva zatvorenika, kao i sve one koji su osuđeni zbog korištenja svog prava na izražavanje. Pozivamo Svazi da bezuvjetno poštuje vladavinu prava i ljudska prava te sporazum iz Kotonua što uključuje i slobodu izražavanja. Trgovinske povlastice koje će se dati e, svaziju moraju biti direktno povezane sa poštivanjem vladavine prava i poštivanjem ljudskih prava od strane lokalnih vlasti. Bilo je znakova da e, je napokon registriran lokalni kongres, no to je tek prvi e, korak i nadamo se da će Svazi nastaviti u tom smjeru. Hvala. Gospođa Curtin Darling, na jednu minutu izvolite. Hvala vam. Sa ogromnim političkim represijama i klimom straha u Svaziju, e, njihovo društvo treba našu pomoć. Sindikati poput Tukasva sudjeluju u tom pokrutu i gledaju na Europski parlament baš kao i vlada u Svaziju. Ovom rezolucijom im šaljemo poruku da Europska unija e, prati situaciju sa ljudskim pravima i radničkim pravima u Svanziju, te da zatvaranje Tulanja Maseka i Bekija Makube su nedopustivi. I jedan i drugi moraju biti odmah pušteni i to bezuvjetno. Oni koji se bore za napredak u Svanziju, njihovi napori će biti značajni jedino ako im mi pomognemo ovom rezolucijom pozivamo Europsku uniju da iskoristi sve gospodarske i političke poluge kako bismo pomogli i potakli Svazi da zaštiti ljudska prava. To bi trebalo učiniti i komisija i njezino predstavništvo u Svaziju. E, SAD je reagirao, povjereniče, a mi? Zašto mi nismo? E, Hvala vam. A sada prelazimo na e, predstavnike klubova zastupnika. U ime Pučana riječ ima Sean Kelly. Na jednu minutu, izvolite. Hvala vam. Slučaj Svazija izaziva veliku zabrinutost kod sviju nas. Bilo koja zemlja koja mm, proglasi izvanredno stanje 1973. a to izvanredno stanje još uvijek traje nakon više od 40 godina, zabrinjava. Posebno smo i zabrinuti zbog slučajeva gospodina Maseka i gospodina Makubu. Zabrinuti smo zbog toga kako se prema njima postupa. I još bih istaknuo činjenicu da sudac koji je vodio suđenje je isti sudac koji je bio kritiziran u e, članku gospodina Maseka. To vam e, nešto govori koliko e, se poštuje načelo pravičnog suđenja u Svaziju. E, uskoro ćemo razgovarati o sljedećem ekonomskom, sporazumu o ekonomskom partnerstvu e, u drugoj polovici e, godine. I u toj raspravi moramo osigurati dakle da se ukine izvanredno stanje, da ova dva gospodina budu puštena i da se poštuju prava udruživanja radnika u sindikata te da se zaštite žene i djeca te siromašni u Svaziju. U protivnom nećemo moći napredovati u našim odnosima. Hvala. U ime socijalista i demokrata riječ ima Agnes Jungerius. Izvolite. U kolovozu prošle godine premijer Dlamini je rekao da bi dva čelnika sindikata trebalo zadaviti. Oni su kritizirali državu zbog strašne situacije prava radnika i prava ljudi u zemlji i to za vrijeme Afričkog samita koji se održava u Washingtonu. I bez obzira na ove strašne razvoje, Svazi je još uvijek e, dio europskog općeg sustava povlastica i ima trgovinske povlastice s Europskom unijom, a da pritom ne ispunjava preduvjete za poštivanje ključnih ljudskih i radničkih prava te načela dobrog upravljanja. S obzirom na šokantne, šokantna kršenja prava, Komisija bi trebala slijediti ono što su učinile uh, e, ujedine, Sjedinjene američke države i istražiti kršenja ovih prava. Osim toga, komisija bi trebala razmisliti o povlačenju trgovinskih povlastica koje su dodijeljene s I mislim da ako mrkva već ne funkcionira, vrijeme da pokažemo batinu. Danke eh, On behalf... Hvala vam, a sada u ime liberala Riječ ima Jose Inacio Faria. Hvala, gospodine predsjedavajući, drage kolege. U Svaziju je borba za slobodu izražavanja iznimno bitna. Odvjetnik koji je dobio nagrade za svojom radu u području ljudskih prava, gospodin mm, Makubu i gospodin Maseko, oni su primjeri takve borbe. U ožujku 2014. su osuđeni zato što su objavili članak u kojem se kritizira e, neovisnost, e, to nedostatak neovisnosti sudstva e, i nepravična suđenja. I kao što je gospodin Kelly rekao, sudac o kojem je pisano u tom članku je bio upravo taj koji je osudio te, te dvije osobe ja bih htio sljedeće citirati. Kada nam se oduzme sloboda, naša je dužnost e, tražiti puštanje, zato što ne možemo odustati od našeg dostojanstva. Hvala vam, a sada sljedeći ima riječ gospodin Zdehovski. Gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče, prema sporazumu iz Kotonua, Svaziland mora poštivati demokratske vrijednosti. A sloboda izražavanja je definitivno jedna od tih vrijednosti. Stoga zatvaranje odvjetnika Tulanja Maseka i novinara Bekija Makuvu mora se smatrati nezakonitim. Nijedna zemlja ne smije kršiti temeljna ljudska prava i ne smije koristiti brutalne metode protiv e, svojih kritičara. Moramo Svanziju pokazati da demokracija ne može funkcionirati na ovaj način. Vlada u Svaziju mora osigurati e, poštivanje demokratskih vrijednosti i promicati te vrijednosti, jer to stoji i u njihovom ustavu. Europska unija ne traži ništa više. Želi samo da Svazi poštuje vlastiti ustav i zadaća je Europske unije da pomno prati razvoj događaja u Svaziju te da inzistira na poštivanju ljudskih prava. U protivnom e, Svazi neće više moći biti naš e, trgovinski partner i to mora biti ključna poruka vlasti u Svaziju. Hvala vam. A sada prelazimo na e, spontano javljanje za riječ. Deputy Fronzolica. Zastupnik Frunzulika, izvolite. Hvala vam. Ja mislim da međunarodna solidarnost e, koja je pokazana političkim e, disidentima koji su zatvoreni u Svaziju kroz kraljevsku odluku. Ne možemo zatvoriti oči pred uvjetima političkih zatvorenika. To je stvar i socijalne pravde i ljudskog dostojanstva. Sazi je pod sporazumom iz Kotonua se obvezao da će poštovati demokraciju, vladavinu prava i temeljna ljudska prava, slobodu izražavanja i slobodu medija. E, Vlada bi trebala ispuniti ta obećanja i te obveze te uspostaviti zakonodavni okvir kojim će omogućiti sudjelovanje političkih e, stranaka te kojima će ispuniti sve obveze prema međunarodnom pravu. Vlasti u Svaziju ne smiju naštetiti e, zatvorenicima i pustiti ih e, bez e, dodatnog odgađanja. Hvala. Sada za gospodin Marijas. Hvala vam. Situaciju u Svaziju svi znamo već 41 godinu. Tamo je na snazi apsolutistička monarhija, na snazi je izvanredno stanje, ne funkcionira ni demokracija, ni vladavina prava, krše se radnička prava, nisu dozvoljene kolektivne slobode i u principu se nastavlja situacija represije i kršenja ljudskih prava. A sada govorimo o jednom mm, slučaju jednog odvjetnika, člana sindikata, koji je branio radnike unutar jednog saveza sindikata i e, sudario se sa e, sudstvom. Makubu, s druge strane, on nije odvjetnik, on je novinar. On je također bio progonjen. I na kraju jasno je da Svazi i krši ljudska prava, a sporazum iz Kotonua je jasan. Zemlje potpisnice moraju poštivati ljudska prava, oni to ne čine i zbog toga moramo poduzeti mjere protiv te države. Hvala vam, a sada gospodin Kastaldo. Hvala. Svazi je apsolutistička monarhija u kojoj čak i posljednja dva neovisna glasa Maseka i Makuboa jedan je hrabri odvjetnik koji se usudio kritizirati e, sudstvo za koje tvrdi da je neovisno, da nije neovisno. A drugi, dakle, glavni urednik e, jedinog neovisnog časopisa u državi, dakle, svi su, oni su uhićeni i ušutkani. Coca-Cola drži gotovo 40% BDP-a te zemlje i kontrolira sve vodne rezerve i šokiran sam činjenicom da čak i SAD bez ovih ogromnih gospodarskih interesa, dakle da je čak i, čak i SAD odlučio obustaviti e, opći sustav e, povlastica zato što svazi ne provodi dogovorene reforme. Dakle, što možemo učiniti? Pa mogli bismo barem jednom biti dosljedni i sjetiti se da ugovori koje smo potpisali krenući i od budućeg eh, gospodarskog partnerstva sa zemljama Južnoafričke razvojne zajednice, da eh, to nije prazno slovo na papiru kada se govori o poštivanju eh, demokracije. Vrijeme je da budemo dosljedni sa našim stavom da, i da udarimo rukom o stol kad je riječ o poštivanju ljudskih prava i demokracije jer u protivnom ćemo mi izgubiti na našoj vjerodostojnosti. Hvala vam. A sada Gianluca Bonanomo. Hvala vam. Htio sam pitati, u Italiji postoji e, jedna e, emisija koja je vrlo popularna, to je dakle na stranu šala se zove. A evo sad se mi nalazimo u tome prije jedan trenutak smo govorili o imigrantima iz Mjanmara. Mi ne možemo riješiti niti probleme e, imigranata koji dolaze iz Afrike, iz Libije, ali s druge strane gledamo kako postupaju Malezija, Tajland i tako dalje. Eto, to vam je problem Europe. Sada govorimo o Svaziju. Zna koliko nas ovdje zna gdje se nalazi država Svazi. Tko zna? Umjesto da se brinemo oko Svazija, Brinimo se radije za naše tvrtke, za naše starije osobe, za naše mlade, za budućnost Europe i što možemo učiniti kako bismo mogli napredovati. Nemojmo razmišljati o nepoznatim zemljama, ovdje se samo gubi vrijeme, svi se ljute, a na kraju od svega toga nema ništa. Ove stvari nisu nikome korisne, niti ovim dvijema dvama zatvorenicima, niti vlasti, niti nikome. Hvala vam. A sada u ime komisije povjerenik eh, Kristos Iljanides, izvolite. Hvala predsjedavajući, uvaženi kolege zastupnici. Mi pozdravljamo zanimanje Europskog parlamenta za slučaj odvjetnika i aktivista za ljudska prava Tulanija Maseka kao i Bekija Makuba koji je urednik časopisa The Nation. U našim aktivnim naporima od ožujka 2014. godine mi smo opetovano iskazali ozbiljnu zabrinutost zbog slobode medija i izražavanja u Svaziju. Maseko i Makubu su uhićeni 17. ožujka 2014. godine nakon što su napisali, odnosno objavili članak u časopisu The Nation u kojemu se kritizira način na koji je sud reagirao u jednom konkretnom slučaju. Delegacija Europske unije u Svaziju je u suradnji s našim partnerima pažljivo pratila oba slučaja. E, također je, su bili kontakti sa članovima obitelji i sa odvjetnicima i e, predan je zahtjev za posjet e, njih u pritvoru. 31. E, ožujka Evropska unija je dala izjavu u kojoj je iskazala zabrinutost zbog pritvaranja dvojice optuženika a u lipnju 2014. godine je dana izjava na međunarodnoj konferenciji Međunarodne organizacije rada gdje je bilo riječi o međunarodnim radnim standardima u Svaziju. Dakle, ove dvije osobe su osuđene na zatvorsku kaznu od dvije godine. Dana im je mogućnost da umjesto toga plate novčanu kaznu. To su osudile vodeće međunarodne skupine i udruge koje se bave ljudskim pravima. To nije sukladno međunarodnim standardima. Također je dana izjava e, nakon ovih kazni koje su izrečene u srpnju 2014. godine, te se zatražilo od vlasti Svazija da poštuju i promiču slobodu izražavanja sukladno odredbama Ustava te zemlje kao i međunarodnim obvezama iz područja ljudskih prava. Europska unija priznaje da su rezultati u području ljudskih prava o zemlje nezadovoljavajući. Nažalost, poboljšanja se odvijaju iznimno sporo, no s obzirom da sindikati više nisu zabranjeni, niti njihov rad nije zabranjen, Nažalost, još uvijek se ne jamči da neće biti remećenja njihovih sastanaka, niti da e, njihovi aktivisti neće ostati u pritvoru. Želio bih na kraju samo zaključiti i reći da čitav pravosudni sustav Svazija se nalazi trenutno pod pritiskom. Majkon Ramopiteti e, je optužen za 28 kaznenih dijela, uključujući i prekoračenje ovlasti. Zatim sudac Simlane je također trenutno uhićen zbog prekoračenja ovlasti. I na kraju, ministar pravosuđa, ispričavam se dame i gospodo, molim vas da zauzmete mjesto. Evharisto, dziękuję bardzo panie komisarzu. Hvala, zahvaljujem povjereniku Stilijanidesu. Dobio sam sedam nacrta rezolucija od strane EPP-a, SID-a, kluba zastupnika Liberala, kluba zastupnika ECR, kao i od kluba zastupnika GUNGL te Zelenih. I na kraju EFTD-a. E Sada ću zaključiti raspravu. E, održat ćemo glasovanje neposredno nakon rasprave. Uvaženi kolege, započet ćemo s glasovanjem za minutu. Lijepo vas molim da zauzmete mjesto.